Pan Przewodniczący! Good afternoon. I'm sorry for being Dobar dan, prostite mi što malo kasnim, no imali smo proceduralni problem. Kao što znate, bio je zahtjev iz eh, Kluba zastupnika Europske pučke stranke o raspravi o eh, Guantanamu. Kasnije ćemo se vratiti još na to, no želim reći da nastavljamo sa sjednicom i dobili smo zahtjev od gospodina Borgecija za osobnu izjavu, stoga bih započeo ovu sjednicu sa osobnom izjavom gospodina Borgeca. Izvolite. Hvala vam predsjedniče. Pročitao bih pismo koje sam jutros poslao gospodinu e, predsjedniku Europskog parlamenta gospodinu Šulcu. Odnosi se na izjave o otvaranju e, na otvaranju 20. svibnja, na otvaranju ovog zasjedanja. I, dakle, riječ je o onome što sam ja rekao za vrijeme jedne emisije. Osjećam da trebam dati svoju ispriku ministru Kjenđu. Ministrici, Žao mi što je ostala uvrijeđena mojim riječima i doista to mi nije bila namjera. I žao mi je što e, su moje riječi ispale uvredljive prema e, dakle, crnoj osobi i osobi koja je žena. Doista mi je žao. E, moje su riječi htjele biti isključivo političke, nisam htio nikoga uvrijediti i činilo mi se da je ministrica branila poligamiju i zapravo sam protiv toga izrazio svoje mišljive, mišljenje. Hvala vam, predsjedniče. Thank you very much, Mr. Hvala vam, gospodine Borgecio. I dopustite mi da vas informiram o tome da sam primio zahtjev od eh, Kluba zastupnika Europske pučke stranke pod pravilom 177 Odlomak 1. Pod poslovnikom da odgodimo raspravu o Guantanamu koju smo stavili na raspored za četvrtak popodne. Gospodine Zalafranka, predajem vam riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Danas samo jutro iznio taj zahtjev u ime mog kluba zastupnika kako bismo se